An excellent good afternoon to all of you in our FAM committee. Um, Dobar dan svima na sastanku odbora FAM koji će se održavati od sada pa do 14.30 kada budemo započeli sa saslušanjem. Dobrodošli. Nadam se da sve dobro funkcionira. Imali smo velikih tehničkih problema jutros. Nadam se da su sada riješeni. Evo počinjemo sa prvom točkom na dnevnom e, redu. Prema prijedlogu dnevnog reda koji je usvojen imamo sada kao prvu točku priopćenja predsjednice kojih u biti nema osim što smo svi ovoga vikenda pratili američke izbore i moramo naglasiti da imamo prvu ženu potpredsjednicu SAD-a u povijesti. Dakle, imamo velike vijesti iz SAD-a i na ovom mjestu želim uputiti čestitke gospođi Harris. I sada možemo odmah prijeći na treću točku dnevnog reda, a to je izbor drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. Prošli puta smo imali tehničkih problema, no vidim sada dobro Silviju Špurek možemo proći kroz cijeli postupak koji ću ponoviti. Naime, započeli smo ga prošli puta i nismo ga mogli dovršiti zbog tehničkih problema, no postupili smo u skladu s propisima i sada možemo odmah prijeći na najavu imena zamjenika koji sudjeluju, a to su sljedeći, evo sada ću to ponoviti. E e, Za pučane, Gospođa Schneider dobiva zamjenu u obliku gospođe Carvalho, a gospođa Modenoska iz ECR-a dobiva e, zamjenu u obliku gospođe Višnjevske. Sada trebamo provjeriti imamo li kvorum, to je jedna četvrtina članova što znači ukupno devet zastupnika ili zastupnica. Molim vas da pritisnite gumb Raise Hand kako bismo provjerili imamo li kvorum. <laughs> Still have wait. Molimo samo malo strpljenja. So we have the quorum. So the quorum Imamo kvorum. I sada pozivam eh, nominacije za izbor drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. ask... Um, Ponovit ću. Isti postupak koji smo primijenili i protekli puta. Dakle, pozivam e, nominacije za izbor drugog potpredsjednika ili potpredsjednice. Elis Kunke, imate riječ. Hvala. E, hvala na ponavljanju ovog postupka na propisan način. Kao koordinatorica u ime zelenih Radujem se što mogu imenovati našu novu kolegicu Silviju Špurek na mjesto druge potpredsjednice odbora. I register. Thank you very much. U redu. Primila sam na znanje. Imamo prvu kandidatkinju, gospođu Špurek u ime zelenih. Imamo još e, dvoje koji su se javili za riječ, gospođa Della Pisa i onda gospođa Rodriguez Palop. Gospođa Della Pisa. Ispričavam se. Gospođo Regner. Ne znam na kojem smo dijelu dnevnog reda, točka treća, dakle imenovanja kandidata za potpredsjednika ili potpredsjednicu odbora. Zeleni su kandidirali gospođu Špurek. Dakle, ako želite uzeti riječ kasnije za drugu točku dnevnog reda, i to je u redu. Dakle, sada smo na trećoj točki dnevnog reda. Trebam li reći da ili ne? Ne, za sad još ne. Pričekajte da odradimo cijeli postupak. And uh, uh, the same, is that the same for uh, Eugenia Rodriguez Palop? Rodriguez Palop, izvolite.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 Gospođo Rodriguez, želite li uzeti riječ? Čini se da ne. Želim dovršiti cijeli ovaj postupak eh, prema utvrđenom redu. Dakle, kandidatkinju Špurek su imenovali zeleni. i kandidatkinja pristaje na imenovanje. Ona je punopravna članica odbora. Ispunila je i izjavu o financijskim interesima i izjavu o kodeksu ponašanja, a u sastavu predsjedništva imamo i raznoliko zastupanja. Gospođa Špurek je na vezi. Upravo sam odradila sve formalnosti i već smo dobili i pisanu izjavu gospođe Špurek koja je upravo potvrdila da pristaje na imenovanje, ali odmah ću joj dati riječ. Budući da u tome nismo uspjeli protekli puta. Gospođo Špurek, slažete li se da budete kandidatkinja zelenih? Evo, vidimo vas i čujemo vrlo dobro. Dobrodošli. Dobar dan. Hvala vam i pristajem biti kandidatkinja za drugu potpredsjednicu odbora FAM. To mi je velika čast i hvala vam na tome. Hvala vam i drago mi je što smo vas uspjeli vidjeti i čuti i što ste dali svoj pristanak. Dakle, s ovime možemo reći da je kandidatkinja izabrana aklamacijom. Čestitke gospođo Špurek. Obavili smo sve formalnosti i sada ste druga potpredsjednica i ako želite ponovno uzeti, riječ, možete. Dodavljam čestitke i radujem se tome što ćemo sigurno usko surađivati s vama na vašem mjestu druge potpredsjednice odbora. Silvija Šporek, izvolite. Uh, Neću duljiti. Još jednom hvala. Bavim se ljudskim pravima žena već 21 godinu i čast mi je biti potpredsjednica odbora FAM. Nastavit ću sa svojim radom i radujem se budućoj suradnji sa svima vama u ovim zahtjevnim vremenima, naročito s obzirom na ljudska prava žena. Hvala i mi se radujemo toj suradnji. Uredili smo treću točku dnevnog reda. Imamo sada novu drugu podpredsjednicu odbora i sada možemo prijeći na e, drugu točku dnevnog reda, odnosno četvrtu. to su glasovanja koja će biti otvorena od 14 do 16 sati i imamo mnogo predmeta o kojima treba glasovati. Ja ću navesti naslove predmeta, onda ćemo provjeriti kvorum. Dobro, kvorum ne moramo više provjeravati jer ga imamo, jer se svi ovdje prisutni. Imamo glasovanje o amadmanama kako slijedi. Četvrta točka, e, zatvaranje e, jaza između spolova, sudjelovanje žena u digitalnoj ekonomiji, izvjestiteljica gospođa e, Grasa Carvalho, peta točka ljudska prava i demokracija u svijetu 2019. godine i politika Europske unije u tom pogledu, godišnje izvješće 2019. izvjestiteljica za mišljenje Kristine Anderson, Zatim šesta točka, oblikovanje obra politike obrazovanja u digitalnom dobu. Izvjestiteljica za stajalište u obliku amandmana je gospođa Višnjevska iz ECR-a. I onda imamo glasovanje o konačnim tekstovima o sljedećim predmetima. Rodna perspektiva u krizi COVID-19 i u razdoblju nakon krize. Izvjestiteljica je Frances Fitzgerald. Zatim točka osma, Europska strategija za ravnopravnost spolova, izvjestiteljica je Marija Neuchel iz SID-a i deveta točka, e, rodna dimenzija o kohezijskoj politici, izvjestiteljica za mišljenje je Lena Dupont iz Pučana. Evo, to je dugačak potpis predmeta za glasovanje upoznati ste s postupkom. Zastupnici koji glasuju dobivaju glasačke listiće i glasuju putem maila. Treba provjeriti kvorum koji postoji. I sada malo kasnimo, no sada ću otvoriti glasovanje. Sada je točno 14 sati i 2 minute i glasovanje će biti otvoreno do 16 sati i 5 minuta. Ako niste započeli sa glasovanjem još, molim vas da što prije ispunite listiće, da odmah počnete jer ima mnogo amandmana i glasački popisi su dugački. Glasovanje je otvoreno od 14 sati i 5 minuta do 16 sati i 5 minuta. Rezultati će biti priopćeni putem elektroničke pošte, a proglašenje rezultata bit će na sastanku odbora FAM 12. studenog. Evo, s time možemo zaključiti glasovanje i prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je stanje sa seksualnim i reproduktivnim pravima u Europskoj uniji. Neću davati veliki uvod, nego ću samo reći da je to doista vrlo aktualno pitanje, ne samo u svijetu nego i u Europskoj uniji s obzirom na ono što smo vidjeli u Poljskoj. Izvjestitelj ima riječ, gospodine Matić, možete uzeti riječ i onda ćemo postupiti kao što je uobičajeno, odnosno ćemo čuti izvjestitelje u sjeni i druge zastupnike ako to oni budu željeli. Gospodine Matić, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. na savjeću na hrvatskom. Aktivno zdravlje i prava žena su jedna od ključnih tema u današnjim diskusijama vezanim uz ljudska prava i nedjeljiva su od ostvarenja temeljnog prava na zdravlje, postizanje rodne ravnopravnosti, prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. Ovaj izvještaj dolazi u krucijalno vrijeme za Europsku uniju i naše države. Naime, Posljednjih tjedana i mjeseci svjedočimo nizu pokušaja ograničavanja i zabrana seksualnih i reproduktivnih prava, a koji su dosegli svoj vrhunac prije nekoliko dana u Poljskoj. Drage kolegice i kolege, ovaj izvještaj više je od samog teksta. Ovo je prilika da kao predstavnici i predstavnice europskih građana i građanki konačno jasno kažemo da stojimo iza ljudskih prava i da su europske institucije tu da zaštite stečena prava i standarde. Kako sada stoji, Izvještaj obuhvaća teme seksualne edukacije, planiranje obitelji i kontracepciju, pristup pobačaju, skrb za majke i trudnice, pristup tretmanima plodnosti, borbu protiv spolno prenosivih bolesti i HIV-a, te sveobuhvatan pristup uslugama iz područja reproduktivnog zdravlja. Potpuni pristup sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju u svim osnovnim i srednjim školama je danas potrebniji no ikada a s obzirom na rastući broj netočnih informacija koje okružuju seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena i instrumentaliziraju ove teme za uske političke ciljeve koji ugrožavaju žensko zdravlje, žensko zdravlje i živote. Planiranje obitelji ima šire značenje te podrazumijeva omogućavanje parovima i pojedincima planiranje broja djece, a kontracepcija omogućava informiran odabir o seksualnom i reproduktivnom zdravlju seksualna edukacija i kontracepcija smanjuju spolno prenosive bolesti, neplanirane trudnoće i potiču seksualno odgovorno ponašanje. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 23 tisuće žena umire od nesigurnog pobačaja svake godine, te se deseci tisuća žena suočavaju sa značajnim zdravstvenim komplikacijama. Legalne prepreke pobačaju ne rezultiraju smanjenjem pobačaja, već tjeraju žene da riskiraju svoje živote i zdravlje, obavljaju pobačaje u nesigurnim uvjetama. Pravo na dostupan i legalan pobačaj spašava zdravlje i živote žena i nužno je osigurati ga bez prikrivenih strukturnih prepreka poput obveznog savjetovanja ili takozvanog priziva savjesti, a što je u stvari uskrata medicinske skrbi zbog osobnih uvjerenja. Majčinska skrb utemeljena je na dokazima, jedna je od glavnih tema ovog izvještaja, jer je međusobno povezana sa svim ostalim seksualno i reproduktivnim zdravljem i pravima žena, uslugama i ima dugotrajan učinak na sve uključene, ona mora biti široko dostupna i visoko kvalitetna. Također, pristup tretmanima plodnosti mora biti omogućen za sve, bez diskriminacije na temelju bračnog statusa i seksualne orijentacije, svaka osoba zaslužuje mogućnost da postane roditelj. Dodatno, izvještaj se osvrće i na probleme s kojima smo suočeni tijekom COVID-19 pandemije i naglašavamo kako bez obzira na okolnosti uvjetovane krizom ne možemo seksualno i reproduktivno zdravlje i prava žena označiti kao manjim prioritetom i uskratiti pristup jer upravo u nesigurnim vremenima pravo na zdravlje i pristup medicinskim uslugama mora se snažno očuvati. Cjelokupno Matić izvješće će širok doprinos pregledu situacije seksualno-reproduktivnog zdravlja i prava žena u Europi, kao i odraziti refleksije nedavnih dokumenata Europskog parlamenta koje se bave tom materijom. Cilj je potvrditi predanost zaštiti ljudskih prava s posebnim osvrtom na pravo na zdravlje, tjelesni i mentalni integritet, ravnopravnost, nediskriminaciju, zdravlje i obrazovanje. Izvješćem nesporno iznova potvrđujemo da obstrukcije, kršenja ili uskraćivanje pristupa seksualnim pravima i zdravlju žena predstavljaju kršenje ljudskih prava i kao takvi su europski izazov koji se treba riješiti zajedničkim naporima ne odstupajući od svih onih vrijednosti i načela na kojima se formirala Europska unija. Ono što posebice želim naglasiti i zamoliti sve vas je da kada čitate izvješta i draftate svoje amandmane, imajte na umu da se u svim segmentima koje ovdje obrađujemo govori i o vašem pravu, pravu vaše sestre, majke, kćeri, o ljudskim pravima koja moraju biti dostupna svima diljem Europske unije. Kao ratni veteran koji je bio zatočen u koncentracijskim logorima, jako dobro znam što znači biti bez vlastite slobode, bez mogućnosti donošenja odluka, pod situacijama torture i neljudskog postupanja i to je ono protiv čega ću uvijek snažno govoriti. I gotovo 30 godina od tih vremena još uvijek čujem noćne krike silovanih žena kao vjerojatno jedne od najvećih došivljenih trauma. Ako je meni tako, možete li na trenutak zamisliti kako je njima? I ukoliko i dalje imate sumnje oko toga, rado ću vam organizirati sastanak sa žrtvama, pa im vi koji ste ili budete protiv ovog izvještaja, objasnite vaš stav da nema pobačaja. Mislim da je bolje da se ne dovodite u tu situaciju, vjerujte. Uskrata prava na pobačaj koje svjedočimo u nekim državama članicama svakako spada pod neljudsko postupanje, kršenje ljudskih prava i oblik rodno uvjetovanog nasilja što je nedopustivo u Europskoj uniji koja slovi za demokratsku zajednicu utemeljenu na ravnopravnosti, jednakosti, solidarnosti i borbi protiv nasilja. Ne možemo se skrivati iza argumenata nadležnosti država članica. Ljudska prava su nadnacionalno pitanje i kao takva moramo ih promovirati. Ovo ističem jer kako sam do sad vidio poglavlje o pristupu pobačaju izazvat će najviše polemika i već sam bio označen kao netko ko se bori za pobačaj, želi ubijati djecu, uništava obitelj. To nije tako, kolegice i kolege, iako vjerujem da ste i sami svjesni toga. Nitko od nas ne zagovara pobačaj kao metodu kontracepcije i apsolutno zagovaram odgovornu prevenciju, a što je vidljivo kroz sam izvještaj gdje je seksualna edukacija ključni dio. No tu moram biti jasan. Naš je moto. Pobačaj je težak izbor, ali on mora ostati izbor. Dozvolite mi na kraju da zahvalim i izrazim spremnost na suradnju sa svim šedov izvjestiteljicama i nadu da ćemo ovaj izvještaj izraditi u duhu otvorenosti, dijaloga i tolerancije, a pritom čuvajući stečena ljudska prava. Hvala vam lijepa. Hvala Frede na izlaganju vašega rada i na vašim vrlo osobnim komentarima i moram priznati da sam se naježila čuvši vaša osobna iskustva. Evo, na popisu govornika imam tri govornika. Gospođa Frances T. Gerald, Irene Doré iz Renewa i gospođa Pereira iz eh, kluba GUE. Ne vidim da se netko javlja, pa ću evo pa njima dati riječ e, i onda nakon toga ponovno Fredu Matiću Frances. Lijepi pozdrav svima, nadam se da ste svi sigurni i dobro u krugu vaših najmilijih. Želim zahvaliti izvjestitelju na ovom e, vrlo lijepom izvješću, na njegovom radu uloženom u ovo izvješće. Nismo se neko vrijeme već vidjeli osobni, osobno, međutim e, ja se doista radujem e, suradnji s vama i ostalim kolegama na ovom dosjeu. Želim samo još iznijeti nekoliko komentara. Kao prvo, rekla bih da mi se čini iznimno važnim da imamo pristup koji uzima u obzir cijeli životni ciklus kada govorimo o zdravstvu, dakle rođenje djeteta, zatim postnatalnu skrb uključujući dojenje, zatim e, seksualnu edukaciju. Vidjeli smo da je bilo nekih iznimno agresivnih reakcija na to u posljednje vrijeme, informacije o plodnosti odnosno neplodnosti, mislim da je to tema o kojoj trebamo imati jednu zdravu raspravu. Mislim da je to sve ključno. Dakle, treba nam jedan pristup koji uzima u obzir cijeli životni ciklus da bismo doista zadovoljili potrebe svih segmenata društva. Shvaćam da je ovaj nacrt izvješća sastavljen prije EU for Health, prije nego što se o tom programu razmišljalo, tako da bi mi bilo drago čuti da je usklađen s tim programom, možda bi izvjestitelj to mogao razmotriti. I e, rekla bih što se tiče ove situacije vezano uz pandemiju da uzmemo i neke formulacije iz izvješća o covidu što se tiče e, dakle pristupa uslugama seksualnog reproduktivnog zdravlja i prava i mislim da je važno da izvješće doista bude pravodobno i ažurirano. Što se tiče zdravstvene skrbi za mm, rodilje, mislim da tu također možemo predložiti neke amandmane da bismo postigli zajedničke standarde vezano uz to pitanje. Željela bih sada nešto reći o jednoj drugoj temi. Svi znamo da u državama članicama postoje različiti stavovi u odnosu na pobačaj. Neki to smatraju temeljnim pravom, neki to smatraju naprosto pitanjem koje zalazi u subsidijarnost. Kao Irkinja, ja razumijem e, da neke države članice to smatraju osjetljivim pitanjem. Ne želim reći da se ne zalažem za ljudska prava, zalažem se ali shvaćam to e, i mi smo u Irskoj imali vrlo tešku raspravu o tome. Mnogi hrabri ljudi su progovorili o svojim vlastitim pričama. Zahvaljujući dobrom vodstvu mi smo prije nekoliko godina promijenili ustav e, u onom dijelu koji se tiče pobačaja. To je bila jedna vrlo teška, zahtjevna rasprava kod nas u Irskoj mi svi razumijemo što su to temeljna ljudska prava i pravo na izbor žena te pristup uslugama zdravstvene skrbi. U nekim zemljama i u Irskoj je to bio slučaj, ljudi nisu htjeli da to bude nešto što im se nametne, što im se nameće, nego da to do toga naprosto dođu sami. Osobno smatram da je taj proces bio prespor, ali svakako mislim da je važno i pitanje subsidijarnosti. Vjerujem da je izvjestitelj toga svjestan. To će se e, pojaviti kod članova odbora FAM i drugdje u parlamentu. Kao i kod nekih drugih pitanja, Europska unija ima svoje mjesto u tome, ali u konačnici to ipak spada u nadležnost država članica. Moramo toga biti svjesni i dobiti najbolje izvješće koje možemo najjače u formulaciji. Slažem se s izvjestiteljem da u ovome trenutku svjedočimo snažnoj reakciji, negativnoj reakciji na postignuta ženska prava. Neki ljudi čak ne žele koristiti riječi E, dakle žensku ravnopravnost e, i ne govore se također o pravima LGBTI osoba. Želim samo reći izvjestitelju da se doista radujem e, tjesnoj suradnji s njim i mislim da imamo doista mogućnost da ovo izvješće bude jedno jako izvješće. Hvala, Frances. Mm. Okay, sorry, we can't you. I'm going to... Ispričavam se, ali ne čujemo vas, gospođo Tolre. Gospođo Tolre, ja ću osvježiti vezu. A, sada vas čujemo. So we've seen you, we've heard you, so please uh, could you... Vidjeli smo vas, čuli smo vas. Molim vas pokušajte ponovo. So Irene, uh, it seems that it takes a little bit time, so... Irene, mislim da će ovo potrati neko vrijeme s obzirom da nemamo mnogo vremena. Evo, pokušali smo još jedan put, ali sada, nažalost, moram ići dalje. Aha, tu ste Iren. Dobro, ako funkcionira, izvolite. Madame Toleré? Gospođa Toleré. Un petit décalage satellite. Madame la présidente. Imamo pomak zbog satelita. Nakon sedam godina šutnje pozdravljam hrabrost parlamenta i odbora za ženska prava da e, ponovno progovori o ovoj osjetljivoj temi koju predstavlja seksualno i reproduktivno zdravlje i prava. Sedam godina nakon odbacivanja izvješća strelja koje je bilo doista bolan trenutak za žene u Europi i za europske integracije. Mislim da je trenutak da sada damo snažan znak našim europskim sugrađanima. Danas više nego ikada ključno je da se čuje glas Europskog parlamenta te da reagira na stalne napade koje e, proživljavaju žene u Europi. Mislim da parlament mora pronaći modalitete za pružanje solidarnosti i dati odgovor ženama uh, u brojnim zemljama koje su izišle na ulicu kako bi se zamčela prava žena. Ovo pravo je doista ključno za sve žene i u zajednici, u društvu poput našega nema mjesta za regresiju u pogledu ovih prava. Jer svaki put se radi o napadu na žene uh, i ugrožavanje njihovog prava na zdravlje i jednakost jer seksualno i reproduktivno zdravlje jest jedno pitanje koje zalazi u područje javnog zdravstva. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom ambicioznom tekstu i na njegovom inkluzivnom pristupu u radu. Ja sam spremna lojalno surađivati s njime i boriti se za to da ovo izvješće koje već dugo čekamo bude usvojeno u našem odboru i čitavom parlamentu. Trenutak je da djelujemo, naši sugrađani i sugračanke e, ne mogu više čekati. Moramo e, doći, e, postići to da se priznaju njihova temeljna prava zajedno. Gospođa Delapiza i nakon nje gospođa Pereira i time ćemo završiti popis govornika. Buenos días. Es un... Me escuchan, ¿verdad? Sí. Everything's fine. Si. Ok. Lijepi pozdrav. Doista mi je zadovoljstvo biti ovdje s vama danas. Želim sada citirati riječi Marije Tereze iz Kalkuta. Ona kaže da je najveća snaga ljubav. Trebamo ispuniti svijet ljubavlju. Mislim da ove riječi Mislim da doista trebamo biti svjesni da su žene da trebamo voditi računa ženama koje su u sukobu žene trebaju same odlučiti što će se događati s njihovim tijelima. U nekim slučajevima se donose neke odluke koje se ne donose slobodno, a to može dovesti do katastrofalnih posljedica. I mislim da mi imamo pravo odlučiti želimo li biti seksualno aktivni, s kime i kada trebamo imati pravo na vlastitu seksualnu orijentaciju i na seksualni odgoj koji se temelji na kriterijima koji su E, pouzdani. Trebamo imati pravo bez ograničenja na pristup pobačaju. Dakle, nadam se da ste svjesni toga da ovdje želimo razgovarati o pravima i govori se o zdravlju, to su lijepe riječi, ali de facto se predlaže o tome da se govori o različitim identitetima, seksualnim identitetima, ne vodeći računa o psihološkoj šteti. Ovdje se ohrabruje Ovdje se predlaže, predlažu neke neke kontraceptivi za djecu, za mlade djevojke. Dakle, mislim da bismo trebali imati ideje koje idu u pravcu nade i koje će omogućiti ženama da se dostojanstveno razvijaju i da uspostavljaju e, obiteljske veze što može do, što bi dovelo do stabilnosti u našem društvu. Um, thank you very much. And uh, Madame Sandra Pereira, please. Hvala, gospođa Sandra Pereira. Lijepi pozdrav i hvala vam lijepo. Predsjednice, želim zahvaliti, zahvaliti izvjestitelju prije svega i naglasiti da su se mnoge zemlje teško borile za priznanje seksualnih i reproduktivnih prava te pružanje ljudi putem eh, sustava za javno zdravstvo da bi se omogućilo da se mogu obaviti pobačaj na siguran način, da klinike budu na raspolaganju te da se osigura e, seksualni odgoj i obrazovanje u školama. Ne možemo dopustiti nikakvu regresiju u odnosu na e, ta teško stečena prava. Ovdje govorimo o pravu na pobačaju, o pravu na kontraceptive, pravu na informiranje i, nažalost, ne možemo više čuti govornika. Maybe, uh, What? Sada ponovno čujemo gospođu Pereira. Dobro, da se vratim onda na ono što sam htjela reći. Danas više nego ikada do sada ključno je da se zajamči mogućnost e, obavljanja pobačaja u sigurnim uvjetima, zatim odabir odgovarajućih kontraceptiva, podizanje razine svijesti kod žena i onih koji dolaze koje su migrantice da imaju također pristup e, uslugama planiranja obitelji. To se jedino može obaviti kroz javne službe za javno zdravstvo. Dakle, mislim da je doista neotuđivo pravo žena da pobače neželjenu trudnoću. Posebno kada je riječ o ranjivim skupinama žena u društvu i moram se omogućiti da daju pun doprinos društvu i da žive dostojanstvu i sigurnosti. Hvala. Uh, Rok za podnošenje amandmana bit će 10. prosinca u 12 sati, a razmatranje amandmana u siječnju Evo, dakle, to bi, to bi bio postupak. Vratit ćemo se na ovo važno pitanje na radu odbora u prosincu. Time, s time ćemo završiti sada ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujem najtopliji izvjestitelju, izvjestiteljima u sjeni i svima onima koji su do sada radili i koji će u nastavku raditi na ovoj temi. Sada dolazimo do točke 11. privremene derogacije E, direktive vijeća i parlamenta koja se odnosi na korištenje tehnologija određenih pružatelja usluga u svrhu obrade osobnih podataka zbog suzbijanja e, zloporabe odnosno zlostavljanja djece na internetu. Ispričavam se, moram e, isključiti mobilni telefon. Kristine Anderson je izvjestiteljica, upravo sam dobila informaciju da ona nije na vezi, pa je zamolila kolegicu, gospođu Bruna, da ona predstavi njezino mišljenje. Zamolit ću sve da budu vrlo kratki što uključuje izvjestitelju Sjeni. Ja se ispričavam, ali s obzirom na ovu sadašnju situaciju uvijek da smo pod velikim vremenskim pritiskom. Izvolite. E, dobar dan, hvala vam lijepo, pozdrav svima. E, gospođa Anderson me zamolila da vam kažem, da vam pročitam, odnosno njezin tekst. Dakle, kao prvo ja se suprotstavljam zlostavljanju djece na internetu kao i svaka druga osoba. Svaki puta kada se ugrozi integritet e, nekog djeteta ne možemo isključiti nikakve pravne mjere kako bismo mu e, pružili pomoć. To uključuje suspenziranje prava delinkventa kao što predlaže komisija. S tog razloga se ne želim suprotstavljati inicijalnom prijedlogu komisije. Pitanje zlostavljanja djece i izuzetno je emotivno pitanje, tako da je potpuno razumljivo da e, nakon što do se nekoga osumnjiči za kazneno djelo, ljudi izgube objektivnost i e, događa se da se može nekoga ko je nevin e, optužiti za takvo što, no isto tako postoji i mogućnost da je netko izmislio da je druga osoba zlostavljala djecu što može doista uništiti privatni život takve osobe. Ovo nije predmet tog teksta, ali možemo zamisliti dva takva scenarija. Dakle, rastavljeni par, jedan od partnera može optužiti bivšeg partnera za e, lažno zlostavljanje kako bi dobio punu skrb nad svojim djetetom. Ispričavam se što s prekidamo, ali molim vas da usporite. Da, da, naravno. E, zatim ranjivi adolescenti koji razvijaju e, romantičnu ili seksualnu vezu sa figurom koja predstavlja autoritet, na primjer neki profesor i pokušavaju se osvetiti toj osobi. Dakle, za onu stranu koja je nepravedno optužena e, doista šteta koja je nanesena je nepovratna i vrlo velika. Postoje znanstvene informacije o tome na koji način neka mlada osoba može pomiješati autentične emotivne geste sa nekakvim skrivenim seksualnim namjerama tako da to može dovesti do neopravdanih osuda. Najbolji e, primjer posljedice jest da zapravo, te posljedice jest da e, one zapravo štete i žrtvama s obzirom da ih se može optužiti da govori neistinu. A osim toga, što se tiče žrtava e, seksualnog zlostavljanja djece na internetu, dopustite mi da vam navedem najnovije podatke Međunarodne organizacije za borbu protiv e, seksualne trgovine e, iz 2012. godine. Ashton Kutcher i Demi Moore su to izradili. 68% djece u pornografskim sadržajima imali su manje od dvije godine. Od te djece 63,40% bilo je mlađe od 8 godina, 83% su, 81% su djevojčice, a 19% dječaci. To je samo jedan primjerak dakle stvarne situacije žrtava seksualnog nasilja na internetu i kibernasilja. Dakle, zamislite kako to izgleda za one koje se ne shvaća ozbiljno zbog e, zlouporabe pravosudnih sustava. Uz kao slučaju kibernasilja navela sam slučaj mlade Mile iz Francuske, iz LGBTI zajednice koja je stavljena pod e, zaštitu policije, e, to je zamolila njezina obitelj, e, s obzirom da je ona bila izložena prijetnjama i vidimo kako to izgleda, u koje razmjere može poprimiti to seksualno uznemiravanje na internetu. Želim također u svakom slučaju navodnog zlostavljanja djece na internetu primijeniti ispričavam se, ali doista vas moram podsjetiti još jedanput da govorite sporije jer je doista vrlo teško ovako prevoditi. Jer u protivnom zastupnici neće imati koristi od ovoga To je ključno imajući u vidu da Europska komisija, što govori Europska komisija u ovom slučaju, 47. članak e, povelje o temeljnim pravima, treba zajamčiti odgovarajuće pravna sredstva i pravo na pravičan postupak i to svim žrtvama e, dakle neopravdanih e, sumnji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 lijepo. Dakle, dame i gospoda, zahvalila bih Kristini doista na pripremi ovog izvješća koje sadržava vrlo važnu temu i mislim da je svima stalo do naše djece, želimo ih zaštititi protiv zlouporabe putem interneta i isto tako zaštititi ih od pedofilije. Ovo je vrlo važno pitanje, osobito sada u trenucima covid Prema podacima Interpola i Europola, potražnja za pornografijom i materijalom koji se za stavljanje djece je porasla za 30%. Tako da ćemo mi glasati za. Imam još neke komentare. Dakle, imamo određene zadrške što se tiče trećeg amandmana. Mora ga se malo precizirati, no smatram da izvješće ide u dobrom smjeru što se tiče obrazovanja. Naglašavamo ovdje da ta pitanja su unutar nadležnosti država članica. No načelno govoreći, izvješće se kreće u pravom smjeru i mi ćemo ga podržati. Hvala vam lijepo. I još jedno Vautmans Hilde iz Renewa, izvolite. I nakon toga doista moramo završiti jer moramo započeti sa slušanjem. Jedna minuta, molim vas. čini se da nije spojena Ovime završavamo s ovom točkom dnevnog reda. Rok za podnošenje amandmana bit će 11.11. 11. u 17.30. Glasat ćemo predviđene barem u prosincu prvog. Hvala vam svima i dolazimo sada do 12. točke dnevnog reda saslušanje o spolnom seksualnom uznemiravanju u Europskoj uniji kao nastavak rada na temelju rezolucije Europskog parlamenta, nešto što je vrlo važno za vjerodostojnost našeg doma i doista za učinkovitost rada. Mm, dobrodošlicu želim izraziti svim našim gostima i govornicima, sudionicima. Vrlo sam sretna što možemo održati ovo saslušanje o spolnom uznemiravanju u institucijama Europske unije. Nekoliko možda e, praktičkih obavijesti s moje strane. Imamo prijevod na francuskom, njemačkom, talijanskom, njemačkom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, hrvatskom jeziku, a sastanak naravno se prenosi putem interneta kao sve danas. I naravno zamolila bih vas unaprijed sve, dakle svi koji će izlagati kao i one koji će kasnije tražiti riječ, da govore dovoljno polako kako bi usmeni prevoditelji mogli sve prevesti na odgovarajući način, osobito kada se tekstove čita, tako da vas molim da imate to na umu jer ljudi često ubrzaju i tada postane vrlo teško za prijevod, a svi bi željeli čuti informaciju i prijevod kako bi kasnije mogli intervenirati. Dakle, Veliku dobrodošlicu želim izraziti svim sudionicima, našim stručnjacima. Prije svega, podpredsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Dimitriju Papadimolisu. Dakle, dobrodošli. On je predsjednik skupine visokoj razine za rodnu jednakost i raznolikost i moram reći da je kao predsjednica odbora FAM vrlo blisko surađujemo, tako da je on prava osoba da nam da jedan pregled kroz svoje izlaganje. Sljedeći govornik e, bit će zastupnica Anne Sander, kvestor Europskog parlamenta i zadužena za pritužbe za ostavljanje koja se tiču zastupnika Europskog parlamenta. Također dobrodošlicu želim gospođi Mirjam Leni Horn, asistentici i predstavniku mitu i e pi pokreta. Dakle, tu ćemo dobiti malo unutarnjih informacija. Zatim dobrodošli želim Ellen Robson, predsjednici Konstitutivnog odbora Europskog parlamenta o uznemiravanju i spriječavanju istoga na radnom mjestu. Dakle, imat ćemo razvijenu mišljenja sa zastupnicima i na kraju, naravno, zamolit ćemo naše goste da daju neke zaključke. Doista mi je drago što imamo priliku ovu. Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena za sve. Počet ćemo odmah. Kratko ću dati sažetak o dosadašnjem radu Europskog parlamenta na ovu temu, jer on izlazi još iz prošlog saziva. 26.10.2017. Europski parlament je usvojio rezoluciju o borbi protiv spolnog uznemiravanja i zlostavljanja u Europskoj uniji. I istaknula bih samo tu nekoliko točaka prije nego što damo riječ svima koji će dati svoj doprinos danas. Otprilike 90% žrtava spolnog uznemiravanja su žene, to je bilo istaknuto već u rezoluciji parlamenta slučajevi uznemiravanja, bullyinga nisu dovoljno, dovoljno ih se ne prijavljuje nadležnim tijelima i vrlo je niska razina socijalnog informiranosti o ovom pitanju, o ovom problemu. Kada pogledamo samo rezoluciju, ona traži od predsjednika Europskog parlamenta i uprave parlamenta da se doista nešto učini i to je upravo suština svih izlaganja koje ćemo danas čuti, dakle, razmatranje nedavnih medijskih izvještaja, procjena i ukoliko je nužno e, revidiranje sastava nadležnih tijela koje se ovime bave. Dakle, doista moramo čuti iznutra što je se čini, što je potrebno još učiniti kako bi se ponudila, omogućila najbolja moguća zaštita svima e, kojih se može ticati ovo pitanje. Također, ukoliko je potrebno da se revidiraju pravila, uključujući i stažiste, u svim savjetodavnim odborima i da se uspostavi radna skupina. Dakle, želimo se pobrinuti da se učinkovito, snažno provede akcijski plan protiv spolnog uznemiravanja i da se uspostavi institucionalna mjera e, savjetnika povjerljive naradi. Eto, nekoliko stvari sam samo ovdje e, istaknula, sada smo u novom sazivu postavlja se pitanje što je učinjeno, koliko je korona utjecala na ovu cijelu situaciju. Započet ćemo sa potpretnikom Dimitrijom Papadimulisom i doista rado ćemo čuti vaše riječi. Molila bih sve da ne budu duži od 7 minuta, da smo zadovoljni da je to čak i malo kraće, kako bismo mogli imati priliku da i raspravimo ovo pitanje. Dimitri Papadimulis, izvolite, imate riječ, dobrodošli na sastanak odbora FAM. Hvala vam lijepo na ovoj vrlo važnoj inicijativi, poštovana predsjedateljice Regner. Također hvala na tome što ste mi pružili priliku da se obratim na svom materinjem jeziku, tako da ću sada prebaciti se s obzirom da tu mogućnost imam. Hvala vam lijepo, hvala jer mislim da je ova inicijativa odbora doista važna i drago mi da ste organizirali saslušanje. Mislim da je važno zbog toga što će dati doprinos razumijevanju stanja stvari što se tiče situacije koja je trenutno i mjera koje su nužne kako bi situacija poboljšala. Predsjednica je u svojem uvodnom govoru spomenula rezoluciju Europskog parlamenta od listopada 2017. godine i to je naše polazište. Riječ je o važnoj rezoluciji. U prethodnom sazivu imao sam u Europskom parlamentu istu poziciju, to jest onu poziciju koju imam i sada, a to je predsjednik odbora za jednakost i različitost. U međuvremenu vremenu je došlo do nekih pomaka. Predsjedništvo je usvojilo plan puta, takozvani plan puta Moran Chartier, prema imenu nadležne zastupnice iz redova kvestora Europskog parlamenta i predsjedništvo je usvojilo paket akcija i mjera kako bi Europski parlament eh, se na aktivniji način pozabavio ovim eh, problemom zlostavljanja. Zadana su dva cilja. Postizanje nulte tolerancije s obzirom na zlostavljanje, a drugi cilj koji je potvrđeni na početku ovog saziva, odnosno potvrdio ga je sadašnji predsjednik Europskog parlamenta, a taj je da Europski parlament bude ona institucija od svih europskih institucija koja će se boriti protiv zlostavljanja. Svakako zlostavljanja postoje. U posljednjim godinama došlo je čak i do nekih e, svima poznatih e, prijava koje su bile našle odjeka i u javnosti i to je ponukalo građane i društvo na reakciju. Nastao je upravo pokret Me Too i drago mi je što je taj pokret e, preneseni unutar Europskog parlamenta. Tijekom današnjeg e, saslušanja čućemo i jednu predstavnicu pokreta Me Too. Dakle, kao što sam rekao, nešto se jest poduzelo, ali moramo sada dati ocjenu napredovanja ovog plana puta Moranšan tije koji je usvojen tijekom prethodnog saziva. Odnosno, sada trebamo utvrditi što je postignuto, što još nedostaje, gdje su još potrebna poboljšanja i što još možemo zajedno učiniti kako bismo postigli daljnje rezultate. Radna skupina na visokoj razini čiji znači, sam ja predsjednik, jako dobro surađuje s odborom za prava žena i sa kvestorima Europskog parlamenta. Sa gospođom e, Sander koja će također e, e, uzeti riječ na ovom saslušanju. Mislim da svi moramo raditi na tome kako bismo utvrdili do koje smo točke došli. Radna skupina na visokoj e, razini je bila organizirala jedno saslušanje na kojem je bila i gospođa Moran Chartier koja nam je dala i praktične naznake u smislu onoga što još treba učiniti. Ja bih predložio predsjednici da se sada ustanovi što je još moguće učiniti i u djelovanju prema kvestorima primjerice, odnosno što se još može poboljšati. Nadalje, trebalo bi zacrtati daljnji plan napredovanja koji će nam omogućiti postizanje stalnih poboljšanja. Kada je riječ o nutoj tolerantnosti ostavljanja moramo još mnogo toga učiniti. Trebamo još omogućiti parlamentu da ostvari taj cilj i da postane e, europska institucija koja se oslobodila tog problema. Moramo ostaviti naglasak na prevenciju, na informiranje. Svi i zastupnici Europskog parlamenta na početku svakog saziva, a uz suradnju uprave, trebaju biti obavješteni o tome. Danas se trebamo osim toga usredotočiti i na pitanje propisa i također propisa o čuvanju osobnih podataka jer naime žrtve zlostavljanja koje su možda u prekarnom e, položaju, imaju nesigurna radna mjesta, boje se podnositi prijave jer se boje za vlastitu budućnost. Dakle, treba poboljšati povjerenja kako bismo to ostvarili. Trebaju nam propisi, strukture, a i stručnjaci koji će razmotriti ono što se do sada poduzelo i koji će nam e, reći kako možemo i dalje jačati ovo povjerenje i tajnost podataka. Treba vidjeti možemo li provoditi politiku nulte tolerancije zlostavljanja na svim razinama, neovisno o tome tko je odgovoran za zlostavljanje i neovisno o tome koji je položaj te osobe. Na taj način trebamo spriječiti da se neki izvuku nekažnjeno. Ako želimo doista biti učinkoviti, odnosno bolje rečeno učinkovitiji, moramo shvatiti da se do sada nije dovoljno obraćalo problem na ovaj problem zlostavljanja i da se zlostavljanje ne prijavljuje dovoljno. Treba zaštititi na odgovarajući način i stažiste. Dakle, trebamo stvoriti ozračje poštovanja i osigurati dostojanstvo tih ljudi neovisno o tome o kome se radi, bili to ugovorni djelatnici, stažisti, asistenti i neovisno o tome koji je njihov položaj unutar parlamentarne hijerarhije. Ovo pitanje je također povezano uz kulturu, dostojanstvo, jednakost, a i demokraciju i tome treba pristupiti na taj način. Dakle, trebamo nastojati i ostvariti napredak i to što dosljednije, što složnije u parlamentu. Važno je naravno poštovati sve ono što je učinjeno do sada. A također drago nam je što e, imamo i podršku našeg predsjednika koji danas nije mogao biti prisutan. Hvala. Na nama je dakle da insistiram na tome da se doista provedu te stvari koje nedostaju trenutno. Zastupnica Ane u ime kvestora, izvolite imate riječ kako biste dopunili ovu sliku. Dobrodošli na odbor. Hvala vam lijepo, predsjednice. Lijepi pozdrav, dragi kolege. Želim zahvaliti vama što ste me pozvali kao predsjednica konzultativnog odbora koji se bavi planovima za sprečavanje uznemiravanja, a tiču se zastupnika u parlamentu, tako da zapravo ovdje zamjenjujem našu predsjednicu Moniku Benovu, koju želim ovom prilikom pozdraviti. Da kako ovo saslušanje, odnosno ova javna rasprava, vrlo je važan trenutak za našu ustanovu kako bismo vidjeli e, što je sve do sada postignuto, a i koliko je još posla pred nama. Tako da tu možemo doista pokazati vlastitim primjerom. A osim toga, mislim da to može doista podići razinu svijesti kod kolega o ovoj tematici. Želim spomenuti putokaz iz 3. mjeseca 2018. godine koje je svojilo predsjedništvo o provedbi istog i o funkcioniranju odbora za sprečavanje uznemiravanja. Spomenula sam također i opseg posla koji je pred nama u našem odboru. Želim podsjetiti da je predsjedništvo parlamenta u ožujku 2018. godine usvojilo jedan putokaz kako bi se ojačala, osnažila i poboljšala e, poboljšale aktivnosti koje se tiču sprečavanja uznemiravanja u parlamentu, e, dakle seksualnog uznemiravanja. Tu se nalaze i neki dijelovi iz rezolucije iz 10. mjeseca 2017. koju je usvojio naš parlament. To je dovelo do određenih promjena u internom postupku odbora i dovelo je do usvajanja novih mjera za prevenciju i za upravljanje tim situacijama, a osnovni cilj je da se primjenjuju mjere nulte tolerancije prema ovakvom ponašanju u parlamentu. Dakle, želim vam samo sada spomenuti neke mjere koje su donesene. Prije svega, poslovnik parlamenta koji od sada izričito brani postupke koji bi se mogli protumačiti kao uznemiravanje što uključuje moralno i seksualno uznemiravanje. Poslovnik također zahtjeva da se poštuju odredbe kodeksa ponašanja koji je predložio konsultativni odbor. Taj kodeks kaže da se zastupnici moraju suzdržati da e, budu na bilo koji način da se ponašaju na diskriminirajući ili neetičan način prema djelatnicima. Tako da ovaj kodeks definira e, jednu kulturu ponašanja unutar našeg doma. Zastupnici osim toga moraju potpisati jednu izjavu prilikom e, preuzimanja dužnosti kojom se obvezuju da će zajamčiti radno okruženje prikladno za njihove djelatnike. U kodeksu stoji da zastupnici koji nisu potpisali ovu izjavu ne mogu biti izabrani na određene funkcije u parlamentu ili biti imenovani izvjestiteljem. Izmjene poslovnika također predviđaju zabranu korištenja e, uvredljivog rječnika odnosno seksističkih primjedbi na plenarnoj sjednici. Donesene su i još neke mjere osim ovih e, dakle zakonodavnih. Kao prvo obrazovanje zastupnika o prevenciji zlostavljanja, odnosno uznemiravanja, zatim e, postoje brojne brošure i posteri koji su izrađeni u sklopu ove kampanje osvješćivanja i mreža osoba od povjerenja koja je tu uspostavljena, dakle ljudi koji mogu saslušati druge na jedan povjerljiv način, odnosno one djelatnike koji misle da su možda bili žrtve uznemiravanja. Dragi kolege, ovaj putokaz je proveden gotovo 90% i mislim da je to doista poboljšalo način rada i funkcioniranja u parlamentu. Dakle, kako djeluje ovaj konsultativni odbor e, u području uznemiravanja, odnosno prevencije uznemiravanja. To je odbor koji je osnovan odlukom predsjedništva iz 2014. godine, a u srpnju 2018. predsjedništvo je donijelo novu odluku vezanu uz naš rad. Nakon toga su donesene sljedeće izmjene. Kao prvo, došlo je do proširenja opsega posla odbora za uznemiravanje kako bi se tu obuhvatile sve tužbe protiv zastupnika i sve kategorije e, djelatnika, ne samo asistenti, nego i službenici iz administracije. Zatim smo uspostavili preliminarnu administrativnu studiju. Sastav e, odbora je revidiran Broj predstavnika i asistenata je prešao sa 1 na 2, a postupak e, obrađivanja pritužbi je simplificiran te je e, uspostavljen jedinstven postupak za sve kategorije službenika. sastav e, našeg odbora je uravnotežen. Imamo tri euro zastupnika, tri kvestora i tri predstavnika djelatnika, dakle e, dvoje iz e, predstavnika kreditiranih e, asistenata, Ellen Hobston koja je ravnateljica i predsjednika odbora koji se bavi slučajevima među službenicima. Zatim imamo još dva stručnjaka koji jedan dolazi iz zdravstvene službe, a drugi iz pravne službe. Tako da se u našem odboru ne nalaze samo zastupnici i mislim da je zbog toga sastav vrlo izbalansiran. Postupak za e, podnošenje pritužbe je pojednostavljen, sada postoje tri faze, dakle prethodna analiza od strane kadrovske službe, zatim analiza i na kraju odbora i na kraju odluka predsjednika. E, vidim da vrijeme curi, dopustite mi da samo još kažem da je konzultativni odbor od 2014. godine imao 23 slučaja, odnosno predmeta koji su se uglavnom ticali e, navoda o moralnom e, zlostavljanju i ustanovljeno je, predsjednik je ustanovio da su e, tri zastupnika doista na taj način uznemiravala svoje asistente. U slučaju da se dokaže uznemiravanje, na plenarnoj sjednici se <clears throat> javno izriče sankcija. Evo, neću duže. Rado ću odgovoriti na pitanja kolega. Ono što mogu reći jest da naš odbor doista radi, radi mnogo i vrlo ozbiljno pristupa poslu. Hvala. Uh, Hvala vam lijepo na vašem izlaganju. Sljedeća govornica, kao što smo već rekli, Mirjam Lina Horn, akreditirana asistentica, predstavnica osoblja pokreta MeToo EP. Dakle, došli na sastavak odbora. Doista nas zanima vaše izlaganje jer vi dobro poznate situaciju. Hvala lijepo. Govornica se ne čuje dovoljno dobro.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 odboru FAMDA na organizaciji ovog saslušanja i na tome što su i nas pozvali da kažem nešto o rezoluciji o borbi protiv spolnog zlostavljanja i u Europskom parlamentu. Ja sam Lina Horn, akreditirana asistentica, jedna od izabranih predstavnica na sviju asistenata i danas govorimo u ime pokreta Me Too. U svojem izlaganju opisat ću razvoj mitu pokreta i procijeniti konačno situaciju. Kako je došlo do pokreta? Sam pokret je pokrenut na Međunarodni dan žena 2018. Eh, sa jednim prosvjetom radnika Europskog parlamenta. Preko tisuću radnika je zatražilo tadašnjeg predsjednika Tajanija da provede reformu kako bi došlo do rezolucije o kojoj danas raspravljamo. U studenom 2018. pokrenuli smo svoj blog u kojem su žrtve e, spolnog uznemiravanja mogle anonimno objaviti svoja svjedočenja. E, pročitat ću jednog od njih kako bi vam otpisala o čemu se tu radi. Citiram. U Europskom parlamentu upoznala sam muškarca koji uvijek e, mi davao komplemente. E, govore mi kako lijepo izgledam, kakav stil imam i koliko to cijenim. Nisam tome mnogo pažnje predavala dok u nekoliko navrata nije bez razloga počeo dodirivati moju ruku. Ponašanje postalo sve više neodgovarajuće kad jednog dana, konačno zadnji smo bili u dizelu i komentirao je da sam izgubila težinu. Također je spomenuo moje grudi i rekao mi da mu je draže kada su kada sam okruglih oblika. Jednog dana me pozvao ured i zatražio promjenu nekog teksta koji sam radio i natjeram je da sjedim na njegovom kompjuteru i ručno ispravljam dio teksta dok je on stao pokraj mene i gledao. Tada mi je pristupio i pitao me da li sam dobro i dodirno mi ramena. Odmah sam skočila na stopala, otvorila vrata i obratila mu se iz Praga, tada sam napustila prostoriju. Imala sam osjećaj da, da sam malo duže ostala da bi bila napadnuta u uredu u Europskom parlamentu. Kada god, kada ga vidim u blizini lifta, ja uzmem drugo dizalo i doista sam eh, uplašena s obzirom da se bojim fizičkog zlostavljanja, s obzirom da je poznato da je on agresivan. Kraj citata. Eto, do sada smo preko 40 ovakvih svjedočanstava zaprimili, također smo lobirali sa upravom parlamenta zbog detaljne provedbe ove rezolucije i stvorili smo jednu obvezu da zastupnici se posvete borbi protiv polnog uznemiravanja u Europskom parlamentu. E, sada prelazim na procjenu samo provedbe rezolucije iz perspektive mitua. Što se tiče dakle reforme unutar Europskog parlamenta, što piše u rezoluciji i što se stvarno dogodilo što se tiče provedbe. Rezolucija je tražila se procijeni i ukoliko potrebno revidira sastav i e, savjetodavnog odbora o uznemiravanju i vezno uz to da se postavi radna skupina stručnjaka koji bi trebali procjenjivati e, savjetodavne odbore i promijeniti i predložiti neke promjene. Neovisni stručnjaci su proveli reviziju, samo jednog od odbora protiv uznemiravanja, a ne dva što se traži u rezoluciju. Izabrani su bili gospođom strane gospođa Moren Chartier, koja je bila predsjednica jednog od ovih odbora, a to nije ni po kakvoj definiciji neovisna e, revizija, od kada članovi odbora mogu birati tko provodi reviziju. Izvješće također nikad nije bilo objašnjeno, tako da nije jasno koji su bili prijedlozi. Neki članovi MeToo i P, uključujući mene, čak su bili intervjuirani tijekom revizije, ali nismo dobili nikakve obavijesti o tome. Postoje još dva odbora koje se bave, uskupno dva odbora koje se bave pritužbama zbog uznemiravanja, a ne samo jedan. I to daje dojem da se postoje dva različita standarda koja se provode. Odbor koji se bavi pitanjima zastupnika i kretiranih parlamentarnih e, asistenata ima nejednak sastav od primjerice tri zastupnika i dva predstavnika asistenata što ne potiče žrtve da se izjasne o svojim događajima. Također rezolucija traži povjerljivost jednog registra spolnog uznemiravanja što se provodi u komisiji, no takav registar nikad nije uspostavljen. On bi bio od velike važnosti, jer teško je, vrlo teško dokazati spolno znemiravanje, a jedan povjerljivi registar bi omogućio odboru da se bori sa nekim slučajevima koji primjerice nemaju mnogo događaja, ali da usporedu usporede slične događaje s obzirom da počinitelji ovakvih dijela često ne provode dijela samo jedno, već u više navrata. Također, rezolucija traži obvezno osposobljavanje, sprečavanje spolnog uznemiravanja za sve e, zastupnike, a do danas e, takva osposobljavanja nisu bila učinjena obveznima za zastupnike, što pokazuje opasne e, dvostruke standarde naspram zastupnicima koji očito ne podlježu istim standardima kao i svi drugi. Rezolucija također traži uspostavljanje institucionalne mjere povjerljivih savjetnika koji pružaju podršku i savjet žrtvama kao što je praksa u komisiji. No dogodilo se sljedeće. Postoje takvi savjetnici, međutim, koliko mi shvaćamo stvari, e, imenovani e, zastupnici to rade uz svoje puno radno vrijeme u parlamentu. Dakle, za razliku od onoga što se očekivalo u rezoluciji, oni nemaju nijakve moći posrednika, barem prema intranetu, a to znači da ne mogu obraćati se u ime žrtava. I kao što vidite, tri godine nakon usvajanja rezolucije na plenarno i dalje je mnogo posla koji nije dovršen i sve vas molim da ne zaboravite važnost ove teme. Pokret mi tu nije izgubio niti e, trunak hitnosti i važnosti i mislim da se svi možemo složiti da bi Europski parlament trebao postaviti dobar primjer za nultu stopu e, uz prihvaćanja polnog uznemiravanja u europskim institucijama. Hvala, hvala vama i hvala prevoditeljima koji su se borili sa bukom. Nadam se da ste mogli svi slijediti ovo ovdje izlaganje, a sada prelazimo na sljedeću govornicu Ellen Robson, predsjednicu konsultativnog odbora Europskog parlamenta o pitanjima uznemiravanja i ispričavanja istog na radnom mjestu. Izvolite. Izvolite, gospođo Robson.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 Yes, okay. So we can see you. That's great. We can see you and hopefully we can hear you as well. So please. U redu, sada se vidimo i čujemo. Hvala što ste me pozvali da vam se danas obratim kao predsjednici savjetodavnog odbora. Ja sam zadužena za podizanje prijava protiv eh, zaposlenika Europskog parlamenta. Objasnit ću ukratko naš način rada. Onda ću se usredotočiti na seksualno zlostavljanje, uznemiravanje i predmete u vezi s time koje obrađujemo. I na kraju, ako mi dopustite, iziću nekoliko osobnih napomena o ozračju Europskom parlamentu. Ja sam predsjednica tog odbora od ožujka 2018. godine. Mislim da treba naglasiti da sam prva žena koja njime predsjedava i i to u kontekstu pokreta MeToo viša oprava je odlučila da me e, postavi na ovo mjesto i to pokazuje prioritet koji tome pripisuju. U sastavu odbora imamo jednu ženu više i to je u skladu sa našim poslovnikom. Imamo također i dva savjetnika sad ko može odboru podnijeti prijavu protiv e, zaposlenika Europskog parlamenta, dakle vježbenika, e, ugovornih djelatnika i isti mogu i podnijeti prijavu. Obrada prijave traje četiri mjeseca do izrade izvješća. Mi istražujemo sve prijave i izrađujemo povjerljivo izvješće koje se onda prosjeđuje uglavnom eh, glavnom tajniku koji je onda iznosi preporuku o tome eh, radili se ili ne o zostavljanju. Vi ste spomenuli kao i gospodin eh, Papadimuris da je cijeli postupak potpuno povjerljiv. Kada obrađujemo prijave moramo saslušati žrtve, to je sastavni dio naše istrage i to u potpunoj povjerljivosti. Čujemo li se? Nažalost, dolazi do prekida na vezi. Bez e, potpune povjerljivosti žrtve ne bi bile spremne otvoreno razgovarati s nama i ne bi bile toliko spremne podnositi prijave. Kao i u slučaju drugih e, odbora, e, radimo uglavnom prijavama psihičkog zlostavljanja, ali kada je riječ o konkretnom zlostavljanju, navest ću neke statističke podatke. E, podaci za 2020. godinu nisu još e, dostupni i ovi podaci se odnose na razdoblje od listopada 2018. godine do kraja 2019. godine. E, troje je ljudi prijavilo seksualno zlostavljanje i u dva e, slučaja mi smo iznijeli preporuku o tome da je riječ o seksualnom zlostavljanju, u jednom nismo. Ne mogu iznijeti druge podatke o ovim slučajevima jer je provjerljivost ključna, ali morate biti svjesni toga da se slučajevi prijavljuju i da e, odbor donosi odluka o tome. Htjela sam također dodati i e, nešto o poboljšanju dva aspekta našeg rada, što je posljedica pokreta MICU. Dakle, prvo, pristupačnost. Ne možete podnijeti prijavu, osim ako ne znate kako to učiniti. Imamo e, informacije na internetu o tome kako pokrenuti postupak e, prijave, kako pristupiti odboru, ali u skladu sa izvješćem ombudsmana od 2018. godine trudimo se da putem kampanje za nultu toleranciju budemo vidljivi. 2019. godine u listopadu smo e, zaposlili i novo osoblje, ako smo dobro čuli, i u svjetlu toga mislim da treba spomenuti da usko surađujemo sa uredom za vježbenike pri upravi kako i njihovi vježbenici koji su jedna od ranjivijih skupina dobiju prave informacije na početku svog rada u Europskom parlamentu i da budu poznati s time kome se obratiti mnogi se ne obraćaju prvo nama, nego e, prvim kontakt e, točkama i to su savjetnici ili liječnička služba ili kadrovska i njihovi kolege. Dakle, i te ljude treba obučiti u vezi sa našim postupkom e, kako bi svi bili upoznati sa postupkom prijavljivanja ovakvih slučajeva. Drugo, gdje smo unijeli poboljšanja, jest postupak formalne prijave. To nikad nije jasno jednostavno, to je stresno, zahtjeva vremena i također može značiti veliki napor za one koje podnose prijavu. Mi surađujemo sa e, liječnikom službom, e, sa e, općom upravom za zapošljavanje u Europskom parlamentu kako bi sve žrtve dobile psihološku i drugu pomoć tijekom ovoga procesa. Također, E, žrtve znaju što treba očekivati i koliko će se trajati. Dajmo što više informacija koliko god možemo o, svojim nalazima, e, naravno unutar okvira povjerljivosti podataka. Evo, to su neka poboljšanja koja smo ostvarili, a sada ako smijem, htjela bih iznijeti neke informacije o odboru i na kraju da ću neke napomene o uzračaju u Europskom parlamentu formalna prijava nije dovoljna samo po sebi, potrebne su i druge mjere kako bismo poboljšali nultu toleranciju i trebaju nam e, mjere u kulturi, dakle i veći broj žena na višim položajima i e, edukacija za upravu parlamenta što sada uključuje i dio o seksualnom uznemiravanju, alati za upravljanje i e, ozračje koje želimo stvoriti u, Europskom parlamentu koje mora biti sigurno i uključivo. To dovodi do promjena i sada se događa to da e, više ljudi, ne samo e, žene žrtve, nego se se više ljudi osjeća spremnim ukazati na neprihvatljiva ponašanja. I mislim da je to jedna od posljedica pokreta MeToo Htjela bih se vratiti na nešto što je već rečeno, odnosno e, ključni element e, je e, također i neformalni postupak, odnosno nije svatko spreman podnijeti formalnu prijavu i to moramo poštovati. To nije nedostatak sustava nužno. Povećanje svijesti o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu je nešto na što sve više zaposlenika ukazuje. Dakle, edukacija o tome kako doći do savjetnika ili dobiti potporu u tome da e, svome nadređenom e, se ukaže na ponašanje koje nije prihvatljivo. To su razne strategije upravljanja i e, na taj način mi isto pomažemo u stvaranju sigurnog ozračja. Jedan od najvažnijih aspekata je, e, plana puta su povjerljivi savjetnici. To su osobe koje su posebno educirane i e, za e, slušanje žrtava i za savjetovanje u smislu toga hoće li podnijeti formalnu prijavu ili ići drugim postupkom. Evo, ukratko je to bio način rada odbora i e, mislim da se u našoj instituciji radi na e, podizanju svijesti o tome koliko je ovo važan problem i spremna sam sada odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala na ovom e, pregledu načina rada. Nažalost, bilo je nekih prekida e, u vezi, tako da smo preveli ono što smo čuli. Evo, prelazim sada na popis govornika i kako vas budem prozvala, Mm, da, molim vas da dignete ruku. Ja ću sama također postaviti pitanje, ali oni koji žele uzeti riječ, molim vas da to naznače sada, jer bih htjela zaključiti popis govornika kako bih dala našim stručnjacima i mogućnost da daju jedan kratki sažetak i da naravno odgovore na pitanja ukoliko ih bude. Francis Fitzgerald ima riječ.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 Hvala, dobar dan. Želim zahvaliti svim našim govornicima na njihovim doprinosima i mislim da je zapravo pitanje sljedeće. Je li ovo najnapredniji pristup ovaj koji primjenjujemo u Europskom parlamentu? E, čini mi se da e, ima dosta rupa prema onome što je e, predsjednica odbora e, rekla. Dakle, znamo da treba stvoriti ozračje u kojima se ljudi osjećaju spremnima podnijeti prijavu i trebaju biti svjesni toga da je jednostavno to učiniti Dakle, htjela bih e, postaviti sljedeće pitanje. Koji su koraci koje treba još e, poduzeti kako bi svi bili spremni ukazivati na neprimjerena ponašanja i što možemo mi u odboru FAM učiniti kako bi se najbolji profesionalni standardi primijenili na sve u parlamentu koji su bili izloženi ili bi mogli biti izloženi seksualnom uznemiravanju. Vrlo često u hirarhijskim institucijama postoje kulturni problemi, a znamo da je parlament takva institucija, istina hjerarhijska struktura uključuje sada sve više žena, ali e, vrlo često u ovakvim institucijama postoji hjerarhijska struktura, statusna struktura, statusna pitanja, što otežava onima koji su iskusili seksualno uznemiravanje e, i stupanje. Znam koliko teško može biti podići glas e, kada osobe na višem položaju zloupotrebljavaju svoju moć. Dakle, kao što sam rekla u Europskom parlamentu, pitam se jesmo li doista najnapredniji u ovakvim postupcima i e, još jedno pitanje za zastupnike je možemo li još i više učiniti. Hvala, Frances Marija Nohil riječ hvala svim govornicima. Ova tema je vrlo aktualna i ovo je pravi trenutak da si postavimo ova pitanja i to mora biti slučaj ne samo u Europskom parlamentu nego i drugdje jer nigdje ne smije postojati zlostavljanje. To me dovodi do eh, najvažnijeg pitanja, odnosno htjela sam nešto e, reći o edukaciji. Ja sam prošla tu edukaciju i zanimali su me sadržaji koje obveze preuzimamo kao zastupnici kada želimo preuzeti i određene zadaće u Europskom parlamentu. I naravno e, rekla bih da je to bilo dobro mišljenje i e, stručne osobe su vodile edukaciju, ali naglasak je bio kako se odnositi prema suradnicima nije se govorilo o detaljima o tome što e, znači seksualno zlostavljanje i uznemiravanje. Imala sam osjećaj e, i da je to edukacija o tome kako se odnositi prema ljudima koji ovise o meni. Nije se govorilo o seksualnom zlostavljanju uopće i ja sam se osjećala malo pogođenom i bilo mi je žao što se nalazimo u jednom sustavu kao što je rekla Francis, u kojem netko ima moć pritisnuti ljude. I imam jedno konkretno pitanje. Naime, ova vanjska evaluacija, to je bilo traženo, no međutim to nije prošlo na plenarnoj. I e, zapravo u Njemačkoj e, sam se bavila pitanjem e, katoličke crkve i e, evangeličke crkve gdje je došlo također do zostavljanja i zapravo pitam se ima li onih koji mogu sagledati sustav izvana. Sve dok smo unutar sustava možemo e, da pomoći, ali nam treba jedna vanjska evaluacija, jedan vanjski tim stručnjaka. Naravno, ono što se događa unutra je važno, ali trebaju nam i vanjski stručnjaci i muškarci i žene koji imaju znanja u ovom području. To je doista potrebno i kao odbor FAM trebamo ostajati na tome, već je prošlo dvije godine, dakle što je e, prijavljeno, što je došlo na oči ovim stručnjacima i e, trebali nam uopće pogled izvana. I e, Francis o toj izjavi, dakle, kada je riječ o kulturološkom pitanju, da znam, imamo kulturološke razlike u parlamentu i ja sama se čudim tome što se Francuzi stalno ljube. Da, imamo razne običaje, ali onaj koji je pretrpio zlostavljanje zna što je zlostavljanje. Dakle, ne treba reći da osoba to je ili nije htjela. Dakle, e, treba točno znati što se ne smije činiti. Što za mene znači da postoje kulturološke razlike, ali postoji također i taj osjećaj počinitelja da ne smije to činiti kada ga promatra, kada je u društvu, dakle, takav osjećaj počinitelja nam treba ukazati na to da se to ne smije događati. To su jasni iskazi političke moći koje ogržavaju druge. Dakle, ne smijemo dopustiti da e, se počinitelji osjećaju sigurnima. I također htjela sam još nešto spomenuti. Oni e, komplementi koje ne možeš dati svojoj majci, onda se ne smiju davati ni drugim ženama. To muškarci i žene vrlo dobro znaju, znaju što je dobar kompliment koji možeš uputiti majci i koji je kompliment koji je seksistički, koji se odnosi e, na stražnicu ili na grudi ili na e, seks, koji ima seksualni prizvuk. Dakle, e, muškarci i žene vrlo dobro znaju što je kompliment, a što je već uznemiravanje. Hvala. Samira Rafaela, onda Alice Künke i onda gospođa Višnjevska eh, će dobiti riječ. Prvo eh, Samira ima riječ. Yes, Hvala E, svim govornicima kao e, predsjednica Renew Europe. E, drago mi je što je organizirano ovo saslušanje i mi smo također ga predložili i želimo da ovo ostane među prioritetima i da se o tome javno razgovara. Naravno, napeto je razgovarati o ovoj situaciji unutar naše institucije, ali promjena počinje od nas. Mi moramo dati primjer i zaštititi žrtve seksualnog uznemiravanja i zostavljanja u Europskom parlamentu. Ja sam pročitala blog e, Europskog parlamenta Micu i iznenađuje me i šokira što nije došlo do značajnih rezultata osjed rezolucije, tako da to ne možemo više prihvaćati. Trebaju nam stalna dobra izvješća, dobar sustav praćenja, nadzorni mehanizmi i neformalna i neovisna mjesta gdje e, zaposlenici mogu podnijeti prijave i trebaju postojati povjerljivi savjetnici koji će govoriti u ime žrtava. Osobno kao koordinatorica Renewa vjerujem da edukacija za zastupnike treba biti obvezna i nadam se da ćemo i o tome razgovarati sa koordinatorima i vidjeti kako možemo poduzeti prave konkretne mjere u korist naših suradnika. Sljedeće pitanje. Možemo li e, osigurati se da se rezolucija provede na odgovarajući način i možda je li poželjan drugačiji format ili jesmo li dovoljno neovisni da bismo osigurali pravedno postupanje sa poznatim slučajevima? Kako možemo biti sigurni da asistenti mogu diskretno prijavljivati ovakve slučajeve u Europskom parlamentu i može li savjetodavni odbor također zabilježiti broj slučajeva ili možda bi li bilo drugo tijelo tako pogodno za to. Nismo upoznati sa disciplinarnim mjerama kojima se rješavaju ovi slučajeve. Koliko su te mjere učinkovite i što možemo još učiniti kako bi one bile učinkovitije. I zatim pokret mi kako možemo izdvojiti dovoljno novčanih sredstava za ovaj pokret. To bi pomoglo pokretu da podigne svijest o ovom problemu i o potrebnim aktivnostima. Dakle, Milena, kako te možemo podržati i kako možemo učiniti tvoje djelovanje učinkovitije? I posljednje pitanje, bi li obvezno godišnje izvješće pomoglo u stjecanju jasne slike o stanju u Europskom parlamentu izvješće koje bi donijelo recimo preporuke o godišnjem nastavku rada i bili i bila spremna javno podržati ovo izvješće. Evo, nadam se da ćeš moći odgovoriti na ova pitanja. E, ako ne, onda te molim da na njih odgovoriš u pisanom postupku, a ja ću ih također i objaviti. Hvala Samira Alice. Alice, please press the speak button. Mm, molim vas samo da pritisnete gumb, da možete govoriti. Čujem da ima nekih problema s vezom, pa ćemo se vratiti i idemo odmah na sljedećeg govornika. Jedviga, we try it. Jadviga, probali smo, ali ne ide. Molim vas pritisnite gumb, gospođo Višnjevska. Upravo sam dobila informaciju da je gospođa Višnjevska na vezi. Molim vas da pritisnete gumb. Znam da ponekad to <laughs> pritisnete i ne funkcionira, ali evo, zamolit ću vas da ponovite. So information. Evo, dobila sam informaciju da su obje zastupnice na vezi, ali svejedno stvar ne funkcionira. E, dobro, možda da idemo dalje. E, ja ću postaviti pitanja. Marija je već postavila to pitanje. Pretpostavljam da većina ljudi smatra da postoji potreba za prijavljivanjem seksualnog uznemiravanja bez obzira o kome se radi. Dakle, ako je to jedan, eh, jedno tijelo, svejedno je li to neovisno tijelo ili interno. Eh, moje pitanje bi bilo bili bilo u redu. E, dakle, da li, što mislite o tome? Kada govorimo o seksualnom uznemiravanju, čuli smo da se to često pretvara u druge oblike zlostavljanja, psihološka pitanja i tako dalje. Pa bih ja postavila sljedeće pitanje. Je li bitno, bez obzira je li radili se o asistentu, stažistu, čistačici, e, službeniku ili čak zastupniku. Dakle, pitanje za Dimitrija Papadimulisa. Što predsjednik Europskog parlamenta može učiniti, a što glavni tajnik? Mislim da tu postoji različiti pristupi i postoji različita odgovornost jer e, jedan je odgovoran za službenike, a drugi za sve ostale mm. djelatnike. Dakle, svi od čistačica do stažista i javnih službenika, svi moraju biti zaštićeni na prikladan način. I još jedno pitanje za potpredsjednika mulisa Iz mog e, iskustva mogu reći da nije jednostavno za zastupnike da dobiju tu obuku. Zašto? Zato što se ponekad ne radi samo o vremenu, nego i o jeziku. E, jer ako se žele dobiti obuka na njemačkom u ponedjeljak ili petak kada zastupnici imaju više vremena, ponekad se dobije odgovor da to nije moguće. Jer e, oni koji organiziraju obuku nemaju termine u tom trenutku. Možda bi se to trebalo više prilagoditi vremenskom rasporedu zastupnika, a zatim još jedno pitanje, što je s covidom? Znam da je sada sve drugačije, ne samo da nismo ovdje ili smo rijetko prisutni, Zanima me ima li iskustava u vezi s time što je sa, dakle, da li tu postoji neka razlika i kod rješavanja ovih e, slučajeva uznemiravanja? Elis Künke, je li ona na vezi? Nije. Možemo li čuti gospođu Višnjevsku? Vidim da nije ni ona na vezi. Ništa, onda se vraćamo našim govornicima i ponovno ću dati riječ istim redoslijedom. Molim vas da se da odgovorite na pitanja. Krećemo od podpredsjednika Dimitrija Papadimulosa. Upravo sam dobila informaciju da vas moram zamoliti da se ograničite na dvije minute jer u protivnom nećemo imati vremena. Izvolite. Hvala. Ja sam siguran da je gospođa Sender e, mnogo toga zapisala. Rekao bih prije svega sljedeće. Dakle, da vidimo tko je odgovoran za odluku o tome jesu li se stvari poboljšale ili ne. Kvestori. E, dakle, odbor kojim predsjedam i odbor FAM moraju funkcionirati na komplementaran način uz potporu, odnosno podržavajući kvestore. Neka od pitanja koje je postavila gospođa Regner su pitanja koja sam se ja pitao također i ja također očekujem odgovor na ta pitanja. Mi smo unutar naše skupine na visokoj razini za jednakost i različitost i jednu javnu raspravu gospođa Manšahtije je bila nazočna. Ona je svojedobno bila predsjednica odbora FAM. Dakle, Cilj je bio da se vidi upravo što je do sada dalo dobre rezultate, što bi trebalo poboljšati. I odbor mi tu iz Europskog parlamenta je sudjelovao na tom događaju. A ako se slaže gospođa Sander, mislim da bismo mogli dati evaluaciju svog tog materijala koji smo pridodali ovom dosjeu i onda bismo s pomoć Questora mogli organizirati jedan sastanak sa skupinom za visoku razinu za jednakost i različitost, odbor za ženska prava, stručnjake koji se bave ovim područjem. Dakle, možemo okupiti sve dionike i vidjeti e, što je do sada postignuto, što je parlament zatražio, koje su stvari dale dobre rezultate, a gdje ima prostora za poboljšanja. Mislim da je tu ostalo i pitanje obuke koje bismo trebali dodatno analizirati. Slažem se sa gospođom Regner, ja sam prošao tu obuku i rekao bih da mi je to bilo vrlo korisno. Ali kada sam postavio pitanje koliko je zastupnika pristalo proći tu dobrovoljnu obuku, rečeno mi je da je samo 50 osoba od više od 700 sudjelovalo u toj obuci. Trebali bismo razmisliti o tome kako bolje informirati zastupnike, kako ih potaknuti e, na sudjelovanje. Naravno, bolje spriječiti nego liječiti. To je poznato. U svrhu suzbijanja uznemiravanja i kako bismo došli na tu nultu razinu tolerancije, prevencija je doista ključna. Trebamo se koncentrirati dodatno na prevenciju, to je moje mišljenje. I smatram da je važno da bi se na taj način mogle poboljšati stvari. I da o tome razgovaramo u sklopu predsjedništva. Mislim da nas je već dovoljno uzelo riječ. Kvestori su preuzeli odgovornost za organiziranje sastanka. Nadam se da ćemo to moći predstaviti predsjedništvu u svrhu donošenja odluke koja bi poboljšala situaciju. Nažalost, nemamo više vremena pa ću samo zamoliti stručnjake da doista u jednoj minuti iznesu zaključke i lijepo vas molim u ime čitavog odbora da odgovorite na ostatak pitanja u pisanom obliku. Evo, vrlo kratko ću svima dati riječ na jednu minutu. Izvolite, gospođo Sander. Hvala, hvala. Hvala vam predsjednice. Da, imala bih toliko toga za reći, ali čula sam sve ono što su kolege postavili kao pitanja, sve njihove preporuke i da kako e, ja ću dati odgovore na pitanje, moramo nastaviti raditi jer doista moramo pokazati primjerom drugima. Naš odbor za suzbijanje uznemiravanja doista je osjetljiv na status žrtve. Dakle, naglasak je na tome da ljudi koji e, se osjećaju da su bili žrtve uznemiravanja, nastojimo da im doista dajemo mogućnost da daju iskaz na vlastitom jeziku, da ih e, da ih se zbrine na odgovarajući način i moram još jedanput ustrajati na prevenciji. To je doista ključno, posebno kod preuzimanja dužnosti zastupnika. Vrlo često se radi i o mladim zastupnicima, sada imamo potpuno novi saziv i njih e, treba na neki način informirati. Imamo kodeks o ponašanju koji propisuje određene stvari, ali Ljudi dolaze iz različitih zemalja, različitih kultura i zastupnici nisu uvijek nemaju senzibilitet za ta pitanja. I zato moramo raditi na prevenciji u trenutku preuzimanja dužnosti, ali i dalje nakon toga, tijekom čitog mandata. Ono što je važno jest da kada dođe do narušavanja eh, dakle poslovnih odnosa između zastupnika i asistenta, vrlo često se tu, do, tu dođe do problema najčešće, odnosno do takvih e, slučajeva. Hvala lijepo. Lina Horn, jedna minuta.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 very well over. <laughs> I know one minute is not enough, so thank you very much. Again, I just can only... Znam da minuta nije dovoljna, hvala vam još jedan put. Mogu vas samo još jedan put pozvati da u pisanom obliku odgovorite s obzirom na nedostatak vremena i na tehničke probleme s kojima se nažalost stalno suočavamo. Izvolite, gospođo Robson. Hvala vam lijepo. Ja ću također vrlo kratko i vrlo rado ću dostaviti i odgovore u pisanom obliku. Želim spomenuti samo nekoliko stvari. Vi ste spomenuli ranjive e, dakle, kategorije, dakle, naravno da razlika i kakav tip ugovora netko ima. Postoje neki koji imaju doista prekarne ugovore i vrlo su izloženi u tom smislu i važno je da njima uputimo poruku o tome gdje mogu potražiti pomoć e, u slučaju potrebe. I želim također spomenuti i neravnotežu snaga u kontekstu dakle rada u parlamentu neki oblici seksualnog uznemiravanja su se tu doživljavaju tako Upravo zato, dakle razlika je da li ćete pozvati kolegu iz ureda na piće ili svog asistenta. E, bili neovisni odbor mogao pomoći? Ja mislim da je najveći izazov e, potaknuti ljude da se jave i možda što to bude dalje, dakle izvan, udaljeno od parlamenta, to ćemo ih teže dobiti da prijave takve slučajeve. Hvala, zahvaljujem svima na sudjelovanju i mislim da je pred nama doista još velik posao. Mnogo još posla pred nama. Sada smo ovdje postavili brojna pitanja koja zaslužuju detaljnije razmatranje. I ovime smo došli do završetka današnje sjednice i želim samo pod točkom razno još jedanput zahvaliti prevoditeljima i tehničkom osoblju jer su tehnički izazovi danas poslijepodne bili doista veliki. Sljedeći sastanak je u četvrtak u 4.45 do 6.45. Želim svima ugodnu i zdravu večer i e, ostatak radnog tjedna. Hvala.